Kolege, dragi prijatelji, dragi prijatelji iz nacionalnih parlamenta, počnimo. Vrlo mi je drago što vas mogu pozdraviti na ovoj važnoj i pravovremenoj sjednici jer su djeca najranjivija i najviše na njih utječe migracijska kriza, a broj raste u nekim područjima 30 do 40 posto oni što dolaze u Europu su djeca. Europa bi djeci trebala pružiti sigurnost. Upravo je održan forum e, u komisiji na tu temu. E, sutra imamo usmeno pitanje o nestaloj djeci i nakon e, E, upozorenja Europola prošle godine i nekoliko drugih važnih izvješća o nestaloj djeci, ovdje smo se puno bavili tragedijom djece koja nestaju u Europi i našeg propusta da im pružimo zaštitu. Mi sada u parlamentu preispitujemo paket o azilu, e, direktivu koja će biti uredba, e, uredbu iz Dublina, Eurodac i direktivu o prihvatu mi doista trebamo objediniti sve naše snage E, i raditi zajedno s vama, to je naša zajednička odgovornost. Ovdje imam sjajan panel, kao što ste već vidjeli. Ovdje je Enzo Bianco, on je gradonačelnik Katanije. Ne treba ni reći, ni spomenuti da je Sicilija na prvoj liniji. E, on se brine o maloljetnicima i djeci bez pratnje. Čestitam na svemu što radite i na svemu što radi Italija. Italija da bi spašavala živote na Mediteranu. E, tu je i Martina Erb Klüneman koja će nam e, nešto više reći o njemačkom pristupu e, djeci bez pratnje. Djeca, Njemačka je prihvatila više djece od drugih država i maloljetnika bez pratnje. Zatim tu je gospodin Tin Verstegen. Ispričavam se ako sam krivo izgovorila vaše ime. Vi upravljate fondacijom NIDOS pa ćete govoriti i o važnom pitanju skrbništva, a zatim e, na kraju, ali ne najmanje važan, Omid Mahmudi e, iz organizacije Ensam Commandes Bund. i vi ste bili maloljetnik bez pratnje. Mi smo vas posjetili sa službenim izaslanstvom odbora Libe i vrlo smo impresionirani vašim sjajnim radom na integraciji maloljetnika bez pratnje u društvo e, i vi pokazujete da oni nisu opterećenje za društvo već bogatstvo ako se poduzmu prave mjere za njihovu integraciju. E, želim e, čestitati i Katerinu Kanići, Natali Krisbek, Džima Lamberta, i mnoge druge kolege iz skupine za ljudska prava. Mi želimo u središte politike staviti interese djece jer dijete je najprije dijete, a tek onda ima status migranta. Dakle, samo nekoliko praktičnih informacija kada završimo sa ovim sjajnim govornicima e, um, da ću riječ vama. Molim da se zastupnici iz nacionalnih parlamenta E, prijave na obrazcu koji ste dobili od tajništva, a za kolege je uobičajeni sustav, samo dignite ruku, daću vam manje više dvije minuta, javljanje za riječ počinje sada, a davat ćemo riječ istim redoslijedom kojim su se ljudi prijavili. Enzo, imaš riječ. Hvala predsjedateljice. Želim zahvaliti i u ime odbora regije. Ja sam gradonačelnik Katanije i također sam šef talijanskog izaslanstva u odboru regija Europske unije. Imam tu povlasticu da budem e, izvijestitelj u odboru regija za dva mišljenja i to o paketima Europske komisije po pitanju davanja e, azila te međunarodne zaštite. Zadaća tog prijedloga Europske komisije je da se što je više moguće usklade razlike koje postoje među današnjim pravnim e, i postupovnim sustavima država članica po pitanju priznavanja prava na azil. Ja sam gradonačelnik jednog velikog grada na Siciliji koji je u ovih e, proteklih nekoliko godina bio na prvoj liniji prihvata migranata koje smo spašavali prvenstveno na moru i to u Sicilijskom kanalu. Dakle, riječ je o E, talijanske obalne straže koja je spasila mnoge živote, ali također i riječ je o mnogim drugim obalnim stražama europskih država, ali također i država koje nisu članice Evropske unije. Mislim da mi svi ovdje imamo obvezu spašavati ljudske živote kada su ljudski životi u opasnosti. A kada je riječ o ženama, djeci i muškarcima koji su u opasnosti od smrti i kada su mnogi već i umrli, imamo obvezu spašavati ih u budućnosti. To je obveza koja je priznata u okviru međunarodne zajednice i to je nešto što je prisutno u povijesti čovečanstva. Moramo reći da Italija raspolaže velikom, velikim kapacitetom za prihvat jer mi smo ti koji smo pružili utočište mnogim e, očenim ljudima koji su došli na obale mog grada. Bilo je trenutak u kojima smo bili u potpunosti sami. To su bili trenuci e, kada sam se ja vratio na mjesto gradonačelnika Kantanije 2013. godine kada je zaista situacija bila alarmantna. Vlada u mojoj zemlji, ali i Europska unija su bile potpuno nepripremljene za upravljanje onoga što se u prvom trenutku činilo kao zaista velika krizna situacija. Bilo je nekih tjedana u kojima sam e, morao zapravo iskoristiti sve sportske dvorane kako bismo ugostili žene, muškarce i djecu koji su dolazili prvenstveno iz eh, Sirije u tom trenutku, ali također i iz Eritreje, Afganistana i postupno sve više iz eh, subsaharske Afrike. Kroz eh, neko vrijeme vlasti u moje zemlji su provele politiku koje su nam omogućile da E, taj teret ne bude isključivo na gradovima i lukama prvog prihvata e, izbjeglica i migranata. I danas možemo reći da je u mojoj zemlji na snazi sustav SPRAR koji e, je omogućio da više od 2000 talijanskih općina prihvaća osobe koje dolaze na obalu Italije i koje traže azil. Na temelju svog iskustva mogu vam reći sljedeće. Dakle, što je to što mislim da bi se moglo napraviti kada govorimo o zaštiti maloljetnika? U protekloj godini došlo je do mm, jednog iznimno velikog porasta broja maloljetnika bez prakse koji su došli u luke Sicilije. U proteklih nekoliko iskrcaja imali smo recimo jedno više od 800 osoba prošli tjedan. Od toga je čak jedna trećina osoba e, su navodni e, maloljetnici bez pratnje. Kažem navodni. Zašto? Zato što je vjerojatno da možda postoji određena e, količina osoba koje imaju više od 16 godina, ali to ne žele prijaviti. Ali zaista govorimo bez obzira na to o jednom vrlo visokom broju. Na temelju vlastitog iskustva, evo samo kratko ću vam to reći, ja mislim da moramo e, apsolutno pokušati ojačati zajedničku inicijativu na razini Europske unije kako bismo se suočili s problemom koji nije problem pojedinačnih država. Znači, to je krizna situacija koja će završiti za nekoliko godina ili možda za nekoliko mjeseci. Ne, to je problem s kojim ćemo se suočiti i za dvije i za pet godina i zato moramo imati politiku koja neće biti politika samo u kriznim situacijama. Prvo što vam želim savjetovati na temelju iskustva je to da morate osigurati intervencije e, gospodarske suradnje prvenstveno za one države iz koje dolaze ekonomski migranti. Naravno da imamo veće mogućnosti kapacitete ulaganja i stvaranja radnih mjesta te osiguravanja razvoja u tim zemljama. Mi ćemo zaista, ako to napravimo, napraviti nešto pozitivno. Drugo što vam želim reći, a to je da moramo ojačati borbu protiv kriminalnih organizacija koje zarađuju na trgovini ljudima. E, sudstvo u Ikatani, u mom gradu, se zaista istaknulo po tome da su e, uspjeli pokazati i e, zahtijevati da budu nadležni za provođenje istraga u kojima će se otkriti svi oni koji su odgovorni za trgovinu ljudima i da oni budu prevedeni pred lice pravde. Dakle, već je bilo nekih osoba koje su osuđene na prvostupenskom sudu, koje su osuđene na doživotnu e, robiju, na doživotni zatvor, upravo zbog svih tih pokolja koji su se dogodili e, na moru. Kao što znate, e, imali smo jedan velik slučaj kada je velik broj migranata pokušao preći sa velikog broda na manji broj i na manji brod i upravo zbog toga je došlo do velikog broja osoba koje su poginule u tom postupku i mi smo osudili one koji su bili odgovorni za taj čin. Dakle, ne smijemo taj napor e, samo prepustiti određenom broju ljudi. Ovdje nije e, sada vrijeme da budemo egoistični jer ovo su teška vremena s kakvima se još nismo suočili. E, također se povećava taj broj maloljetnika bez roditelja i upravo zato moramo pojačati njihovu zaštitu. Velikom većinom je usvojeno mišljenje u okviru odbora regija a to je da institucije moraju e, zajamčiti zaštitu maloljetnika. Odnosno, na taj način jedino možemo izbjeći e, neprihvatljive načine nasilja koji se provode nad maloljetnicima. A zadnje pitanje je ono koje se tiče politika integracije. Ja sam posebice sretan što smo prošli tjedan E, za vrijeme dok je u mom gradu bio jedan religijski blagdan od velike važnosti. To je jedna od najvećih e, blagdana na svijetu, u katoličkom svijetu, upravo taj blagdan. Imali smo jednu zaista lijepu ceremoniju i jedan dio grada, to je jedan napušteni vrt, zapravo jedna, jedno odlagalište otpada nelegalno, su svi oni, sva ona djeca e, koja se, e, e, organizacija nevaljena udruga koja se brine za nezaposlenu djecu, oni su organizirali veliki događaj. Oni su radili na tome kako bi taj vrt koji se pretvorio u nelegalno odlagalište otpada, da ga pretvori u zapravo vrt kojem su zasađene biljke koje da danas koristi jedna kuća koja se bavi proizvodnjom e, prirodne kozmetike, prirodnih e, lijekova. Dakle, evo, to je samo jedan primjer e, pozitivne aktivnosti koju smo napravili. Zahvaljujem vam na vašoj pozornosti. Čestitam vam. Evo, za, zaista vam zahvaljujem na odlučnom poslu. Sada vidimo da nismo mi u krizi nego djeca migranti, a to nije kriza već više tragedija. Mi radimo i na provedbi direktive protiv trgovanja ljudima. Sada prelazim odmah na sutkinju Martina Erb Klüneman. Vi ćete nam govoriti o vezi između građanskog prava o zaštiti djece i u kontekstu zakona o azilu. Hvala što ste me pozvali da govorim kao praktičar koji radi na području e, maloljetnika bez pratnje. Ja sam sudac obiteljskog suda u Njemačkoj. Svi znate da u Njemačkoj sada ima puno izbjeglica. Ovog trenutka imamo više od 55 tisuća maloljetnika bez pratnje u Njemačkoj. Tko je maloljetnik? Maloljetnik je osoba mlađa od 18 godina. E, maloljetnik ima ograničenu sposobnost sklapanja ugovora. Ako maloljetnik e, treba e, pravnog zastupnika za izjavu namjere, on Dakle, općenito su maloljetnici mm, odgovornost roditelja. Kada je riječ o maloljetniku bez pratnje, to je dijete koje nije e, građanin Njemačke i koji ulazi u Njemačku bez roditelja ili bez prisustva e, skrbnika. E, pravnog skrbnika, zakonitog skrbnika. E, po njemačkom zakonu ako su roditelji spriječeni e, da se skrbe o djetetu, onda obiteljski sud mora poduzeti potrebne mjere da bi zajamčio interese djeteta. Obiteljski sud onda mora suspendirati skrbništvo roditelja u slučaju da roditelji ne mogu E, ne mogu uživati svoja prava i sud mora imenovati skrbnika. To su općenite teme njemačkog građanskog prava koji primjenjujemo kako na nacionalne tako i na prekogranične slučajeve. Još jedan e, aspekt o kojem vam želim govoriti je da u listopadu 2015. godine e, poslovna sposobnost, odnosno e, pravni kapacitet da djeluje u postupku za svrhu e, dozvole boravka je povišen sa 16 godina na 18 zato što je toliko djece stiglo u Njemačku a razlog je da se e, naglasi da su to maloljetnici kojima su potrebne usluge službi za mlade. Dakle, maloljetnik bez pratnje se tretira prvenstveno kao dijete kojem je potrebna zaštita i briga, uključujući i skrbnika, ako govorimo o maloljetnicima bez e, pratnje. E, zastupnik djeteta odlučuje o svemu što se tiče djeteta uključujući i prijave i e, prava djeteta u postupcima dakle E, dijete bez pratnje je u prvom redu maloljetnik, a tek onda stranac. Bila sam zaprepaštena kad sam ovdje došla u prosincu i mislila, sam da ćemo svi tako razmišljati i bila sam zaprepaštena kad sam vidjela da je pristup u drugim e, državama Europske unije drugačiji. Kao sutkinja obiteljskog suda ja mogu jedino zaključiti da djeci trebaju skrbnici. Stoga imamo dvostruki pristup, pristup građanskog prava gdje tražimo skrbnika i pristup po zakonu o strancima. Kada država sazna da u Njemačkoj postoje maloljetnici bez pratnje, lokalno tijelo za mlade uzima to dijete u privremeno skrbništvo, a onda se dijete e, razmješta, premješta na drugo mjesto u Njemačkoj i onda ide u redovitu skrb centra za djecu i mlade. Tko zastupa dijete? Pa iz početka ova dva državna tijela za mlade e, koja su ovlaštena zakonom da zastupaju dijete. Prvo, e, e, tijelo za mlade koji se privremeno skrbi o djetetu, a zatim ono koje se skrbi o djetetu trajno. U ovom drugom slučaju e, mora se odmah obavijestiti i mora se odmah obavijestiti obiteljski sud. Obiteljski sud odmah poduzima korake možda može biti drugačije u nekim slučajevima saznamo od djeteta ili od rođaka ponekad e, e, tijelo za mlade koje uzima dijete u privremenu skrb oni nas obavještavaju o tome da postoji maloljetnik bez pratnje kojemu je potreban skrbnik odmah. Općenito ima smisla malo pričekati i obavijestiti obiteljski sud tek nakon što je dijete premješteno i kada postane jasno koja je, koji su izgledi djeteta, gdje će dijete biti unutar države maloljetnik tada nastoji dovesti svoje roditelje. Ponekad je to moguće. Roditelji e, nisu uvijek daleko. Mi provjeravamo dokumente, ali u većini slučajeva nema puno dokumenata. I sada bih e, spomenula probleme. Dakle, e, nepostojanje dokumenata e, vode do problema u procjeni dobi. Da li je osoba predamnom doista maloljetnik? Ako roditelji ne mogu duže vremena skrbiti o djetetu, ha, ali E, većina te djece redovito kontaktira svoje roditelje, bilo da su oni u Siriji ili u Turskoj, oni kontaktiraju mobilnim telefonom i e, kompjuterima. Je li to dovoljno da roditelji imaju roditeljska prava ili je to situacija gdje roditelji nisu u stanju vršiti roditeljska prava? Je, dovoljno je jer oni to ne mogu raditi samo preko tehnologije. E, ta djeca ponekada stižu sa puno moći koje su roditelji napisali za rođake koji žive u Europi. Je li to dovoljno? A ako je taj rođak e, sposoban raditi i može li e, zastupati dijete na temelju te punomoći, pa u stvarnosti niko ne bi prihvatio takvu punomoć. Dakle, u većini slučajevima e, sud, e, obiteljski sud suspendira roditeljska prava i imenuje skrbnika. Pitali su me tko to plaća, plaća sud zato što je sud taj koji je tražio imenovanje skrbnika. Mi uglavnom ne imenujemo rođake nego profesionalne skrbnike. Ti skrbnici zastupaju dijete u svim situacijama i odlukama gdje je to potrebno, a to je u prvom redu razjašnjenje perspektive hoćemo li tražiti azil za to dijete ili iznimni boravak zbog obrazovanja, e, hoćemo li tražiti ujedinjenje obitelji, e, koji su razlozi koji su važni za državna tijela o kojima ih moramo obavijestiti, hoću li prihvatiti odluku e, tijela za strance, hoću li uložiti žalbu u ime djeteta, e, zatim prijava gdje se traži financijska potpora, e, zatim odluke koje se tiču zdravlja, možda je djetetu potrebno liječenje ili operacija, zatim odluke o obrazovanju. Sve te odluke treba donijeti u ime svakog djeteta skrbnici e, trebaju E, imati, ispunjavati velike zahtjeve. Prvo moraju imati neko pedagoško znanje, moraju e, imati kulturno i jezično znanje, moraju biti upoznati sa zakonom o strancima e, i različite vrste zahtjeva koje može uložiti. Uglavnom skrbnici ne govore jezik djeteta i moraju koristiti prevoditelje. E, kako to funkcionira u stvarnosti? Pa u mom gradu je bilo dana kad je to bilo teško. Razgovarala sam s kolegicom u Minhenu. Ona je rekla u jednom danu smo imenovali po 400 skrbnika. Više nismo znali gdje da nalazimo te skrbnike. No sada se stvari poboljšavaju i imamo više skrbnika na raspolaganju. U ovom trenutku postoji prijedlog e, za njemački zakon o kojem se rasprava da će, e, ako je situacija jasna, e, tijelo za skrbo odmah tražiti azil. No oni koji to kritiziraju se boje da će tijelo za mlade koje u prvim trenucima zastupa dijete da nije dovoljno kvalificirano Ističe mi vrijeme pa samo još e, nešto o maloljetnicima bez pratnje i velikom problemu e, maloljetničkih brakova. Postoji prijedlog e, amandmana u njemačkom zakonu da se poništi brak ispod starosti od 16 godina i da se općenito kaže e, da je dijete koje je vjenčano e, dijete bez pratnje. Tu bi se moglo e, poboljšati situaciju, moglo bi se brže imenovati kvalificirane skrbnike. Mislim da je iznimno važno pomoći toj djeci. E, to nije stopostotna zaštita, ali to je jako važno. Hvala. George Martina. E, e, hvala sutkinji Martini Erb Kluneman što nam je ukazala na pravne izazove. Ja bih rekla da i u Švedskoj primamo primali smo više od sto djevojčica koje su bile vjenčane, koje čak imaju djecu i to je ogroman pravni izazov i tražimo načine rješavanja tog problema i treba nam pravna sigurnost kako riješiti te izazove i te probleme. Što se tiče skrbništva, sada ću predati riječ gospodinu Tinu Verstegenu. On je direktor fondacije NIDOS. Hvala, izvolite, imate 10 minuta. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala na pozivu. Mi smo, čast nam je da možemo ispričati o sustavu skrbi u Nizozemskoj. To je sustav u koji mi zaista vjerujemo, ja ću vam pokušati objasniti zašto. Nidos je institucija za skrbništvo sada za oko šest tisuća maloljetnika bez pratnje. E, tamo rade samo profesionalci i mi možemo imamo kapacitet za 6000 djece, ali dobili smo 3000 djece više nego što smo imali prije godine i pol i uspjeli smo se pobrinuti za sve njih i objasnit ću vam kako smo uspjeli. 85% naše djece dolaze iz zemalja u ratu, kao što je Sirija, Irak, Afganistan i Eritreje. Dakle, to je 85% naše djece i nema toliko ekonomskih e, izbjeglica. I njima je svima potrebna pomoć. Kako to funkcionira u Nizozemskoj, mogu vam reći nešto o tome i nešto o tome kako to funkcionira i u Europi, jer pokušali smo uključiti druge institucije za skrb u Europi. I mi smo osnovali organizaciju ENGI, NGI, možete je pronaći na internetu, dakle ng.eu. Dakle, važno je ovo što imamo u Europi i važno je reći vam o definiciji što je skrb u nizozemskoj, a što je skrb u drugim zemljama. Tu postoje razlike i potrebne su nam precizne definicije. Znam da su u postupku neki nacrti dokumenta za tu definiciju. Što se tiče definicije u nizozemskoj, to je osoba odgovorna za dobrobit djece koja im je povjerena. A to znači da mi imamo ovlasti kao i, kao i roditelji, ali i odgovornosti kao i roditelji. Dakle, zaista moramo čuvati tu djecu, to nije samo pravno pravno predstavljanje djece, već pravno zastupanje djece, već e, moramo se zaista brinuti o njima. To se tiče i školovanja i obrazovanja djece. Odgovorni smo za to da se sve čini kako treba. Što se tiče Nidosa, mi smo neovisno tijelo, mi smo nevladina udruga, financira nas vlada, ali još uvijek smo NGO. Mislim da je jako važno da budemo neovisni zbog toga što ponekad interesi djece i interesi vlade nisu jednaki. I dakle, zbog toga je dobro da imamo u sredini nekog neovisnog skrbnika. Nas imenuje sudac, kao slično kao i u Njemačkoj, odlučuje sudac da dijete treba skrbnika. A naše obveze su takve da se moramo brinuti za obrazovanje djece. Ako se to ugrozi, mi moramo intervenirati. I tako je zapisano u zakonu. Jer politika i zakon nisu uvijek, nije uvijek ista stvar. Dakle, mi smo u snažnoj položaju da štitimo prava djece. I mi imamo svoje nadzornike, to je institucija skrbnika, sada je trenutno kod nas zaposleno oko 600 ljudi i nas nadzire inspektorat za zaštitu mladeži. Naša organizacija mora biti profesionalno organizirana mi imamo certifikat i svake godine imamo reviziju. Naši skrbnici moraju predstavljati svoje rezultate svake godine. Naši ljudi su svi profesionalci, svi su socijalni radnici, prvostupnici socijalnog rada, mi ih obučavamo i sve obučavamo o tim razlikama između obične nizozemske djece i djece kojom se mi bavimo. Mi to radimo na metodološki način. Dakle, jedna posebnost ove profesionalne organizacije, mi nismo sami, mi eh, donosimo važne odluke, ali to činimo timski. Imamo menadžere, imamo podršku kolega, podršku pravnih savjetnika, podršku psihologa u organizaciji, dakle nismo u nekom odvojenom mjehuriću. Također učimo jedni od drugih. Dakle, vaš kolega će vam ukazati ako nešto krivo činite, ispraviti će vas. Što se tiče samog sustava i statusa skrbnika u sustavu, to je važno objasniti. U Nizozemskoj jako smo dobro organizirani. Dakle, ova organizacija djeluje na području cijele Nizozemske. Djeca koja dođu u Nizozemskoj, koja traže azil, dolaze u jedan centar za azil, to je na sjeveru, teško ga je naći, ali nađu ga i tamo će podnijeti zahtjev za azil. Kad dođu tamo, susrest već će im biti dodjelen skrbnik. Jer, na primjer, u drugim zemljama, kao u Njemačkoj, možda neće već prvog dana imati skrbnika u Nizozemskoj će imati skrbnika od prvog dana od Nidosa. Na primjer, curice iz Nigerije koje dolaze u Nizozemsku, koje traže azil, sve bi završavale u prostituciji, ne samo u Nizozemskoj, već i u Belgiji, Italiji i tako dalje. A ministar koji je bio odgovoran za to, došao je u parlament, pitali su ga što on čini u vezi toga, on je rekao, on, ja ne činim ništa, to treba činiti skrbnik. Dakle, postoji slučaj od 250 djevojčica koje su završile u prostituciji i te djevojčice su nestale iz sustava prije nego što im je dodijeljen skrbnik. Danas skrbnik se dodjeluje odmah na početku kad utvrdimo koja djeca su ranjiva, koja mogu biti žrtve trgovine ljudima. Njima se od prvog trenutka dodjeljuje skrbnik. Djeca mlađa od 15 godina se smještaju u udomiteljske obitelji direktno iz ovog centra za azil. I to udomiteljske obitelji iz iste kulture, koje pripadaju istoj kulturi jer su preranjive da odlaze u velike centre za tražitelja azila. Imamo posebne sigurne kuće za žrtve trgovine ljudima. Mogu još kasnije objasniti kako sve funkcionira. Dakle, skrbnik se dodjeljuje odmah e, tamo na granicama i odlučuje koja djeca su ranjiva. Inače idu u posebne centre za maloljetnike bez pratnje, to su veliki centri i ta praksa nam se inače ne sviđa, ali ne možemo sve promijeniti. To je prvi mjesec e, nakon stizanja u Nizozemsku, a dalje kreće postupak za azil skrbnik priprema djecu za taj postupak, priprema ih i pravnici, tu su još i medicinski pregledi i onda na kraju mjeseca djeca idu na intervjue, na razgovore i onda se odlučuje mogu li ostati u Nizozemskoj ili ne. Ako odluka bude pozitivna, skrbnik kreće u sljedeći stupanj stadiji vašeg boraka u Nizozemskoj i onda se djecu smješta u udomiteljske obitelji. Skrbnik će se baviti vašim slučajem i on će se pobrinuti da ta djeca imaju pravo, dođu u pravi dom i oni će pratiti razvoj te djece. Skrbnici će nastaviti razgovarati s djecom, i intervenirat će ako se nešto treba promijeniti. To sve obavljaju stručnjaci koji znaju kako raditi djecom, kako pridobiti njihovo povjerenje, jer ta djeca dolaze iz jako teških situacija. I radi, rado bih još objasnio te teške situacije, ali već se bližim kraju svoje prezentacije. Dakle, mislim na ono što je potrebno da svako djece dobije nezavisnog iskusnog skrbnika i najbolje je da ta osoba bude stručnjak. Svako preseljenje djeteta mora poštivati interese i prava djeteta na prvo mjesto. I dijete mora biti smješteno prvo u udomiteljsku obitelj, a onda tek u neku specijaliziranu instituciju. Hvala. Hvala gospodinu Verstegenu iz fondacije NIDOS. Nadam se da će vaši sjajni materijali biti dostupni kolegama, jer ovo je jako važno i zanimljivo za naš dalji rad. Prije nego što dam riječ gospodinu Omidu, otvorila bih e, raspravu za pitanja gospodinu Bjanku, jer on mora otići mora stići na let. Dakle, molim vas, javite se za riječ. Oni koji imate pitanja za gospodina Bjanka. Barbara Spinelli, do dvije minute, molim vas. Hvala vam na vašem izlaganju. Gospodine Enzo Bianco, ja bih htjela postaviti jedno pitanje. i to o jednoj točki koju ste posebno naglasili te čestitali sami sebi po pitanju e, usklađivanja europskih e, politika. Dakle, e, istina je da je zapravo usklađivanje politika oružje sa dvije oštrice. Jer ako pogledamo sve te nove prijedloge komisije, e, nove prijedloge uredbi i direktiva, usklađivanje ide u smjeru prema dolje Dakle, to znači da više nije moguće primjenjivati najbolje prakse u pojedinim zemljama. A ovdje posebice govorim o e, pitanju koje je obuhvaćeno u uredbi o kvalifikacijama e, po kojima je određeno e, obavezno trajanje boravišta za one koji traže azil, znači za izbjeglice tri godine, a oni koji traže socijalnu zaštitu jednu godinu. A dok je u pojedinim zemljama dokazano da postoje puno velikodušnije prakse. Posebice u Italiji imamo pet godina za oba slučaja. I zapravo je dobro da e, se dvije države po tom pitanju usklade. Ja bih rekla da postoji opasnost da se usklađujemo, ali e, u negativnom smislu, da idemo prema dolje. Činjenica je da se na taj način može može e, nekome oduzeti zaštita i stalno se mora iznova provjeravati taj popis država koje bi trebale biti sigurne, a koje za koje se ispostavlja da nikad nisu zaista sigurne. Dakle, treba se stalno revidirati te liste kako nacionalne, tako i one na europskoj razini. Što se tiče druge točke, e, vi imate pravo e, što hvalite sve one operacije, potrage i spašavanje, spašavanja talijanske obalne straže. Ali istovremeno bih htjela čuti vaše mišljenje po pitanju onoga što je u ponedjeljak izjavio gospodin e, Leđeri, ravnatelj Frontexa, koji je izjavio doslovno da operacije spašavanja, prvenstveno one koje provode nevladine udruge, da se one moraju zaustaviti, da se više ne smiju provoditi kako bismo se mogli bolje boriti protiv e, krijumčara i trgovaca ljudima. Hvala vam. Enzo Bianco, izvolite. Ja sam govorio o usklađivanju kao o pozitivnom cilju. Naglasit ću e, upravo smisao toga. Ja smatram da je izvan svake rasprave to da kada govorimo o kriterijima na temelju kojih se priznaje ili ne priznaje pravo na azil, da danas svaka pojedina zemlja ima potpuno drugačije kriterije. Postoje neke države u Europskoj uniji koje priznaju pravo na azil Sirijcima, a neke druge države ne priznaju pravo na azil Afganistancima i Sirijcima. Ako bismo u tom dijelu uspjeli uskladiti zakonodavstva, smatram da bi to bilo pozitivno. Ove točke koje ste se vi dotaknuli, a to je koji se tiču zapravo e, kvalificiranja te također trajanja dozvoljenog boravišta, to jesu kritične točke. I e, odbor regija je velikom većinom usvojio moj prijedlog gdje sam ja naglasio da su to točke koje bi trebalo razriješiti. I upravo e, je to jedno od pitanja u kojem se raspravljalo u sjedištima institucija Europskih unija. Naravno, napravljeni su koraci prema naprijed, ali moramo ići i dalje u evolucijskom, odnosno u smjeru razvoja, a ne u smjeru restrikcija. Kada govorimo o ravnatelju e, e, Frontexa, također ja sam se e, sastao s njime zato što smo razgovarali o mom gradu, o Kataniji. Dakle, mi smo u Kataniji u jednoj općinskoj gradi imali operativni centar Frontexa i drugih europskih agencija koje su nadležne za to područje, kao što recimo Europol lociranje e, Frontexa upravo na tom dijelu E, e, kod nas je bilo iznimno bitno budući da do sada je zapravo bilo smješteno u, u Poljskoj što je više odgovaralo nekakvim e, geopolitičkim karakterima, a ne operativnim zahtjevima. Kada govorimo o operativnoj strukturi mog rada, mislim da je to premještanje centra bilo iznimno bitno. Dakle, ja se slažem ovdje s vama u tome da moramo izbjeći da se operacije spašavanja događaju u teritorijalnim vodama Libije, a znamo da postoje neke nevladine udruge koje praktički e, dolaze e, do praktički libijske obale, što naravno, kao što je već i očito svima vama, što naravno e, cijeli taj proces ne prelaska preko sredozemlja čini lakšim, odnosno dolazi do suprotnog učinka. Kada govorimo o spašavanju na moru, mislim da bismo trebali uzeti u obzir sve okolnosti, a Europska unija je napravila definitivno korake prema naprijed u odnosu na protekle godine godine. No svejedno, neke nevladine udruge su te koje već organiziraju e, putovanja, znači migranata već u uredima u Libiji i to u njihovim teritorijalnim vodama. A to je zapravo dovodi u opasnost neke druge operacije. E, to se možda može činiti proturječnim, e, samo je namjeri da imamo organizacije u pojedinim zemljama neku vrstu humanitarnog koridora za sve one koji dolaze iz zemalja koje imaju pravo na azil, da zaista njihov dolazak bude e, legalan, da bude puno sigurniji i bez potrebe za spašavanjem na moru. A to je e, ta nužnost da se uspostave humanitarni koridori. Hvala gospodine Bjanko. Ako nema više pitanja za gospodina Bjanka, može jedan aplauz. Hvala vam lijepa. Nažalost, on mora sad otići a imali smo službenu, službeno izaslanstvo Libe u Lampeduzi i posjetili smo tamo nevladine organizacije, četiri nevladine organizacije koje su radile u sklopu međunarodnog prava, spašavali su živote, a, ni, a preseljenje u države članice ne funkcionira kako treba imamo pravne, pravni okvir, ali on se dovoljno ne provodi u državama članicama. Sada prelazimo na zadnjeg govornika danas, gospodin Omid Mahmudi iz Švedske, iz Malmea. On je osnivač Švedske organizacije za maloljetnike bez pratnje. Dobrodošli. Hvala. Evo, želim zahvaliti svima vama na mogućnosti da budem eh, danas eh, ovdje i da zajedno s vama raspravljam o eh, tome da zaista ovdje trebamo zastupati i braniti demokratska načela. Danas mi je iznimna čast što sam ovdje. U trenutku u kojem sam došao iz Afganistana, ja sam dio skupine koja se zove Hazara i koja E, se bavi ranjivim skupinama ljudi e, koji dolaze kako iz Pakistana, tako i iz Afganistana. Velika mi je čast e, što mogu danas biti ovdje, jer prije naš život vrijedio koliko i e, kutija cigareta. Zovem se Omid Mahmoudi, ja dolazim e, iz e, Afganistana, potječem iz Afganistana, došao sam 2011. u Europu, odnosno u Švedsku. Nakon toga sam napisao knjigu koja se zove Nevini kriminalci. U toj knjizi sam objasnio kako sam došao u Švedsku i kako sam zapravo se nastanio u Švedskoj. Dakle, kada govorimo o maloljetnicima bez pratnje, moramo reći da je riječ o velikoj skupini e, o velikoj skupini djece, a moja, e, moja grupa, znači moje udruženje se bavi upravo tim maloljetnicima i imamo jako veliko iskustvo. Riječ je o maloljetnicima koji dolaze iz 83 e, različite države, različitih karakteristika, različitih kultura i jezika. I mi smo ti koji smo zapravo mislili da bismo mogli osnovati organizaciju u kojoj će se naš glas čuti. Tako smo počeli e, graditi ovo udruženje za nezaštićene i maloljetnice maloljetnike bez prakse. Nakon što sam e, objavio tu knjigu, tražili, pitali su me zašto toliko malo žena dolazi u Švedsku i gdje su žene iz Afganistana. Tada sam napisao drugu knjigu koja se zove Izgubljena generacija. Nakon toga sam počeo raditi na e, jednom dokumentarnom filmu. E, kontaktirao sam e, nekoliko tvrtki kako bih zapravo uspio dobiti podršku i u švedskom društvu i kako bih našao posao. I te su tvrtke također bile angažirane e, u davanju pomoći e, novim e, pridošlicama i novim imigrantima. Dakle, mnogo toga se dogodilo u tih šest godina. Recimo, za osobe koje su došle prije pet ili šest godina u Švedsku su uspjele proći integraciju i uspjele su i moja odruženje i moja organizacija je uspjela pomoći mnogim osobama koje su u tom vremenu došli u Švedsku. Naša udruga je nepolitička e, organizacija koja se sastoji od e, mladih migranata i oni su ti koji njome upravljaju. Mi smo ti koji želimo da se naš glas čuje i želimo raditi na tome da se migranti što je prije moguće integriraju u švedsko društvo. Mi imamo kratkoročne, srednjeročne i dugoročne ciljeve želimo e, osnovati pet lokalnih organizacija na teritoriju Švedske, a sada e, htjeli smo ih imati pet, a sada ih već imamo šesnaest. Možemo reći da smo e, i dalje ostali nevladina udruga. Dugoročno gledano, želimo biti zastupljeni u čitavom društvu pod istim uvjetima. Dakle, ovdje govorim i o medijima, govorim i o politici i tako dalje. Želimo sudjelovati u društvu pod istim uvjetima kao i šveđani. Jedna od važnih pitanja koje se često spominje vezano uz migrante, za izbjeglice i maloljetnike bez pratnje, ali postoje samo dvije osobe koje e, na neki način se bave e, tim pitanjima, a to smo ja i moj kolega koji vodimo tu organizaciju. Mi smo htjeli da postoji više mladih i više osoba da razgovaramo s njima, a ne uvijek o njima. Mi bismo htjeli razgovarati s njima. Dakle, željeli bismo i da oni budu dio rješenja, da oni sudjeluju u traženju odgovora. 2011. kada sam došao u Švedsku, E, živio sam sa e, nekih dvadesetak mladih u jednom centru za prihvat. Među njima su danas e, stomatolozi, poduzetnici, pravnici i kao što vidite, popis je na tom popisu, znači riječ je o prvenstveno mladim muškarcima jer ja sam živio u tom centru za prihvat u koje je bilo prvenstveno, odnosno isključivo za muškarce. mi možemo reći da e, imigranti u Švedskoj nisu teret, kao što mnogi vjeruju, nego to može biti bogatstvo za društvo. Društvo stari, živimo sve duže i duže i ono što je potrebno, a to je iskoristiti upravo izbjeglice ako želimo imati društvo koje će moći živjeti i u budućnosti. Ja sam izbjeglice podijelio u pet e, skupina na temelju što se zapravo traži. E, neki traže, neki e, spašavaju vlastiti život, neki ovdje dolaze zbog terorističkih pobuda pobuda i tako dalje. Dakle, ako se na granici, znači, ako se zatvore granice, što će se dogoditi? Dogodit će se to da će se otvoriti opasni putevi te da će biti što više, sve više mrtvih i posebice maloljetnih. Imamo jako puno terorističkih skupina koje sve više rastu. I mogu vam reći iz prve ruke u Afganistanu e, zadnje statistike pokazuju da je 50% zajednica pod upravom terorista. Osim toga postoji skupina ljudi koji bježe kako bi spasili život nekog drugog, recimo njihove obitelji. Ponekad su obitelji te koje e, šalju maloljetnik u Europu koji bi onda za sobom mogao eventualno povući ostatak obitelji. Teroristi kažu da ako se ubije jednog člana našeg stanovništva, da će ta osoba koja je ubila bar jednog građanina Europske unije, da će otići u e, raj. I upravo zato mnogi E, žele pobjeći iz e, svojih e, rodnih zemalja i ne žele ostati u takvom okruženju. Dakle, oni ne bježe zato što imaju isključivo financijske probleme, nego zato što ne postoji drugi izbor. Ja sam tome svjedočio u Afganistanu čitav niz godina. Od 1990. mi smo stalno u nekom od ratova. Kada je Afganistan bio pod vlašću Ujedinjene kraljevine, 63% e, našeg stanovništva je bilo ubijeno i mnogi su pobjegli u Iran. A oni koji su već godinama u Iranu nemaju zajamčena ljudska prava. Oni su pokušali napustiti Iran i vratiti se u Afganistan. A nakon toga E, ih se smatralo zapravo Irancima, odnosno izdajicama svoje domovine. Mnogi od, onih koji, mnogi od njih koji su došli u Europu 2015. i 2016. po prvi put su shvatili što zapravo znači e, dostojanstvo i vrijednost ljudskog života. A danas se suočavamo sa osobama koje se ponovno vraća u Afganistan, a riječ je o zemlji koje zapravo nikada nisu poznali, oni nisu došli iz Afganistana i to nije njihova domovina tamo da biste mogli živjeti, da biste se mogli obraniti od pedofila i tradičkih skupina, morate poznavati nekakve e, zakonitosti živote, nekakve kulturna načela i vrijednosti. Ja sam bio u Afganistanu i jedva sam uspio preživjeti, a oni koji su bili poslani u Iran, kada su bili vraćeni naknadno u Afganistan, nisu imali mogućnost za preživljavanje. I e, oni su ti koji su se morali e, obratiti terorističkim skupinama i na taj način samo vidite kako se situacija pogoršava. Također postoji i skupina e, znači, u kojoj spadaju maloljetnici koji bježe kako bi radili negdje drugdje i kako bi mogli prehraniti vlastitu obitelj. Postoje i osobe koje bježe kako bi jednostavno pronašle bolji život. Kada sam prvi put došao u Švedsku, imao sam jedan cilj. A to je da dobijem trajnu dozvolu boravka. Moj cilj prije svega nije bio taj da radim, da studiram i da uđem u švedsko društvo, ali jednom kad sam dobio dozvolu boravka, moj cilj se promijenio. Moj cilj je upravo bio taj da se integriram u švedsko društvo, da pokrenem vlastiti posao, da osnujem organizaciju, da radim sve što mogu kako bih doprinjeo švedskom društvu. I sada ovaj privremeni zakon može nanijeti veliku štetu tražiteljima azila. Jer e, će zapravo cilj e, biti dobiti samo dozvolu boravka, a ne ništa drugo. Hvala. Zahvaljujem što si objasnio tvoje osobno iskustvo i e, tvoje tako važne zaključke. Zato što smatram da e, e, se si ti živi primjer toga da je integracija u postojeće društvo, u društvo u koje izbjeglica dođe, zaista moguća. ti si taj koji predstavljaš mogućnost za mnoge maloljetnike koji dolaze u Europu i za osobe koje žele sudjelovati u životu društva. Molimo da se ponovno upali mikrofon. Hvala. Noš Sorli, izvolite. Hvala. Ovo je bilo vrlo zanimljivo i vrlo korisno. Imam pitanje o skrbnicima. Pitam se gdje nalazite skrbnike? Jesu li to stručnjaci, e, već profesionalci ili rekrutirate druge ljude pa ih obučavate? a i pitanje za gospodina Mahmuda, čije je svjedočenje vrlo uvjerljivo. Mi smo u Domu Lordova izradili izvješće o djeci bez pratnje i uzeli smo neke podatke. Jedno od toj djece je bio iz Afganistana, došao je u Veliku Britaniju, bio je vrlo istraumatiziran, ali ponekad je teško ljudima u stabilnoj državi e, shvatiti složenost problema s kojima su suočeni mladi ljudi u zemlji poput Afganistana, jer tamo postoje sigurna područja, ali ako se taj dječak pošalje natrag, često će mu se ponuditi opcija ili da E, pristupi Talibanu ili da bude kažnjen on i njegova obitelj. Pitam se je li to glavni razlog zašto većina mladih iz Afganistana su dječaci ili je to kombinirano i sa problemom za djevojčice koje su u tom društvu e, vrlo e, potisnute. E, hvala e, gospođa Martina e, Kluneman. Zahvaljujem. Dakle, u Njemačkoj je sljedeće. se odlučuje o pojedinačnim slučajevima a pitanje je sada, znači, e, e, zaposlili se nekakav volonter ili pak stručnjak koji će imati tu ulogu skrbnika. Skrbnici mogu biti i rođaci, znači osobe koje možda već neko vrijeme žive u Njemačkoj i oni možda nisu došli tek nedavno u Njemačku kao izbjeglice. Imamo također i dobrovoljce. Oni se organiziraju u okviru raznih inicijativa. U Berlinu smo imali inicijativu i u pravosudnom e, sektoru, a to su bili zapravo e, suci koji su bili kao tutori, mentori za te maloljetnike bez pratnje ili pak stručnjaci koji su obrazovni na području zaštite djece. E, upravo takvi oblici vlasti i službe su te koje daju podršku. A želite nešto dodati? Izvolite. Da, to su stručnjaci, socijalni radnici, dakle ljudi koji su diplomirali socijalni rad, onda imaju obuku koja traje deset dana i onda još niz edukacija u narednim godinama. Ja bih samo dodala da u reviziji, odnosno preispitivanju paketa o azilu koji sada radimo, na temelju odličnog izvješća koje smo dobili prošlog ponedjeljka o maloljetnicima bez pratnje, mi e, sada poboljšavamo uvjete za skrbništvo kako bi se izbjeg da djeca padnu u ruke kriminalaca ili ljudi koji će ih zlostavljati. A sada drugi dio pitanja odgovorit će Omed. Visa delar Afganistan are trik. Da, evo ja sam samo eh, htio reći da neki neki dijelovi Afganistana jesu sigurni, a zapravo mi smo diskriminirani kao zemlja u cjelini. Mi nemamo zemlju u kojoj su zajamčene jednake mogućnosti. Središnji Afganistan je područje u kojem e, živi većina stanovništva i tamo je situacija, da, sigurna, ali oni se ne mogu maknuti iz tog središnjeg dijela države. Ako to naprave, onda e, su opasnosti od otmice ili slično. Možda ste čuli za onu djevojku kojoj su odrubili glavu. Dakle, pitali su je kojem narodu pripada, kojoj etničkoj skupini i onda su otkrili da je bila zapravo e, iz nepoželjne etničke skupine te su odrubili glavu. Postoje dva razloga zbog kojih mladi dolazi u Europu, odnosno zašto djeveke ne dolaze u Europu, zato što je putovanje jako teško i zato što su djevojke izloženije e, u odnosu na muškarce kad je riječ o putovanju. U toj drugoj knjizi koju sam napisao, ja sam govorio o primjeru jedne djevojke koja je pokušala pobjeći kada je imala 15 godina. Ali, e, ona je zapravo... E, E, se našla sa dvoje djece kada je već došla u Grčku. Dakle, vrlo često su te djevojke i predmet e, spolnog nasilja, odnosno su podložne spolnom nasilju, tako da e, se i zbog toga ne odlučuju na putovanje. A s druge strane, teroristi su ti koji se obraćaju muškarcima kada pokušavaju regrutirati, novačiti nove osobe. Jedna osoba, jedan, jedan dečko je 2016. bio prognan, a nakon toga ga je prihvatila teroristička skupina i vrlo vjerojatno se sada nalazi u Siriji dok je mirno mogao živjeti u Švedskoj da ga nisu deportirali. E, mladi koje mi tjeramo iz Europe nemaju nikakvu drugu mogućnost preživljavanja i zato je logično da će ili postati kriminalci ili pak da će se pridružiti e, terorističkim skupinama, da će se okrenuti Asadu ili pak njegovim e, sljedbenicima. A sada Katarina. La loro Zahvaliti našim gostima na izlaganjima. Ana Marija je na početku e, mene navela kao supersjedateljicu ovog međukluba. I da, to je međuklub koji smo zaista željeli osnovati kako bismo se podsjetili da uvijek u središte europske politike stavljamo viši interes zaštite maloljetnika. maloljetnika. Također e, se zalažemo za e, pravosudnu praksu za zaštitu maloljetnika i usmjereni smo na razradu mnogih pitanja. Ja bih htjela evo započeti sa jednom e, studijom koju je prije nekoliko sati objavio UNICEF. Evo samo ću vam sada pročitati nekoliko podataka iz kojih ćete moći vidjeti dimenzije ovog problema. E, broj maloljetnih migranata je u stalnom e, porastu, također i broj maloljetnika bez pratnje. 2016. godine 700 maloljetnika je izgubilo život na putovanju prema Europi, a 2017. samo u siječnju je registrirano 40 smrti maloljetnika. Dakle, to je tragedija koja nas dovodi e, do toga da moramo preuzeti odgovornost, jer kao što je već do sada rečeno, maloljetni migranti su prije svega djeca, a za djecu smo svi zajedno odgovorni. Evo, samo vrlo brzo bih htjela zatražiti od naših e, gostiju e, da mi objasne svoju ideju o reformi zajedničkog sustava azila odnosno e, kada govorimo o promjeni zahtjeva za azilom te davanju zahtjeva za azilom e, bi smatrali da bi trebalo biti nekakve promjene s obzirom na prvu zemlju dolaska. Također kada govorimo o maloljetnicima e, istina je da ako oni dolaze i da im da i ako im damo azil to dovodi u opasnost mogućnost da će se povećati broj njihovih obitelji koje će doći za njima. Kada govorimo o samoj potpori, o pružanju zdravstvene, pravne, E, te socijalne pomoći, te trud kako bi se oni integrirali u društvo, bitno je osigurati dovoljan broj osoblja koji će pružiti zaštitu maloljetnicima, ali ne samo u tim centrima za prihvat, nego također omogućiti pomoć u svim aspektima. U Italiji e, smo kroz protokol koji je potpisao ministar unutarnjih poslova i zajedno u suradnji sa nadležnim tijelima na teritorijalnoj razini mi smo uspostavili protokol u kojem se e, zapravo određuje E, određuju se dobrovoljni skrbnici koji moraju biti dobro odabrani i dobro obrazovani i pripremljeni. Dakle, mi u Italiji imamo jako puno iskustava i mi smo ti koji pokušavaju, što mislite o tome recimo da se maloljetnici bez pratnje smještaju u obitelji? Tko želi odgovoriti na ovo pitanje? Imate li možda iskustva? Udomljavanje u obiteljima? Well, the experience of welcoming a, iskustvo udomljavanja u obiteljima. Da, imamo. Danas imamo oko 2000 djece koje žive u obiteljima i mislimo da to odlično uspjeva. Ne samo da to mi mislimo, već postoje znanstvena istraživanja. Naša djeca se prate svake godine, to radi sve učilište u Hroningenu i oni vide da se djeca najbolje razvijaju kada žive u udomiteljskoj obitelji. E, sljedeće najbolje je kada e, djeca žive u malim zajednicama, a a što je veća zajednica to je gora. Dakle, jako je dobro stavljati djecu u e, skrbničke udomiteljske obitelji, osobito ako su te obitelji iz iste kulture kao dijete, jer te obitelji razumije koliko je teško djetetu integrirati se i oni mu daju dobar primjer kako se to može učiniti, a imaju i iste korijene pa se dijete osjeća sigurnije. No, ipak trebate skrbnika, jer vi morate dati potporu tim obiteljima i morate intervenirati jer neke obitelji to rade dobro, ali to nije tako E, jednostavno kako izgleda, Požda ne razumiju djecu, moramo objašnjavati ili imaju ponekad i loše namjere. Dakle, morate biti e, stručnjak da vidite što se događa. Mi imamo posebne metodologije e, promatranja tih obitelji, dakle sigurnost je na prvom mjestu. Postoje znanstvene istraživanje o skrbništvu i e, brizi i njezi. Ako se sustav nadzire, onda je odličan. Ako se ne nadzire, imate probleme. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Jacku Madisonu e, iz e, konzervativne narodne stranke Estonije. Molim vas kolege, budite kratki, ja sam već odustala od svoje završne riječi na vašu sreću, ali ipak. Evo ja imam dva pitanja za Mahmudija. Ako pogledamo Švedsku, svi znaju da je u Europi Švedska ta koja je prihvatila jako puno izbjeglica, znači i imigranata ekonomskih izbjeglica. Ali kada gledamo medije u Švedskoj eh, i tiskovine, ja sam pročitao da postoji novi problem u Švedskoj, a to je jako puno osoba koje dolaze u Švedsku, jako puno mladih koji kažu da imaju manje od 18 godina, a zapravo se vidi da imaju 25 ili 30 godina. Jeste li upoznati s tim problemom u Švedskoj? Koliko je takvih osoba koje kažu da su maloljetnici, a zapravo nisu? Moje drugo pitanje. Kada e, gledam e, e, kartu, zapravo vidim da postoji popis, vidim da postoji toliko puno izbjeglica koji žele ići samo u Švedsku, Finsku ili Njemačku a nije baš da se vode ratovi u zemljama u kojima oni dolaze. Dakle, zašto dolaze toliko puno osoba koje žele proputovati cijelu Europu kako bi došli isključivo u Švedsku? Nije da oni traže azil u Grčkoj, Italiji ili pak u drugim državama koje su možda bliže Afganistanu, ne. Oni žele baš i isključivo Švedsku. Možete li odgovoriti na to pitanje? Uh, Evo, htio bih početi od drugog pitanja. Cijelih 2,5 eh, milijuna afganistanskih eh, izbjeglica žive u Iranu. Otprilike 3 milijuna izbjeglica iz Afganistana žive u Pakistanu. Mnogi žive u Rusiji, u Tadžikistanu, u eh, Turkmenistanu. Ali oni nemaju mogućnost dobiti trajnu dozvolu boravka u tim zemljama. Dakle, mi ne e, čujemo za sve te izbjeglice koje žive u tim državama. Recimo, uzmimo za primjer Pakistan. Pakistan je otjerao 3 milijuna e, e, Afganistanaca. A u Europi se biraju Njemačka, Švedska i Finska, kažete. Zašto? Upravo zato što je Švedska ta koja ima jako dobru reputaciju u Afganistanu, zato što se zna da se u Švedskoj poštu ljudska prava a sada se sve češće čuje da su osobe bile prognane iz Švedske, da je došlo do velikog broja samoubojstava zato što nisu dobili e, azil. I također postoji jedna skupina koja je došla 2011. godine u i koji su jako dobro integrirani u švedsko društvo. To je ono što se također čuje u Afganistanu i zato je Švedska popularna među Afganistanicima. Upravo zato se pokušava doći upravo do Švedske. Možda bi osobe mogle spasiti svoj život ako žive u Grčkoj, Italiji ili Mađarskoj, no tamo ne traže dozvolu boravka. Oni žele zaista pronaći stalno mjesto gdje će moći e, boraviti. Prelazim na prvo pitanje. Nije baš sasvim jasno e, kakva je stvarnost, zato što ne postoji mogućnost da sa znanstvenog stajališta provjerimo koliko godina neka osoba uistinu ima postoje razno razni testovi ali mnogi liječnici kritiziraju te testove i kažu da se oni nisu pokazali pouzdanima. A ne možete pogađati koliko godina ima neka osoba. Ja nemam odgovor na to pitanje. Hvala, ja ću govoriti švedski. Evo, samo ah. minutes Samo minute, još samo pet minuta koje nam preostalo. U redu, onda ću pokušati ubrzati. Imala sam čitav niz pitanja, no dobro ubrzat ću. Moj finski kolega koji je govorio švedski je postavio neke od tih pitanja. Dobro, ako pogledamo Švedsku 2015. godine, Švedska je poprilično mala zemlja, a mi smo prihvatili 35 tisuća maloljetnika bez pratnje. To je gotovo 40% od ukupnog e, broja Evropske unije. Evropska unija je gotovo jednaki broj prihvatila u 2015. godini. U, od tog broja 30 do 31 tisuća su bili mladi muškarci, znači mladići. Riječ je o to zaista e, ne, e, e, znači nepravednoj podjeli između muškaraca i žena. 11, jedna žena na 11 muškaraca. Ako razmišljamo malo o tome, to bi mogao postati veliki problem ako se nešto ne napravi po tom pitanju. E, drugo pitanje, dakle, e, govorili ste o tome kako bježite od rata, da li dolazite ovdje i iz gospodarskih razloga. Kao što je kolega rekao, kako je moguće da e, iz tih svih zemalja dolazite upravo na sjever Europe gdje je hladno i gdje je jezik težak? Zašto ne Finska, Danska ili Norveška koju uzimaju samo dijelić onih, onog broja osoba kojeg prihvaća Švedska? Zar u Švedskoj postoji neka posebna okolnost? realnost. Evo, ja sam ga odgovorio već i ranije na to pitanje. Dakle, mnogi bježe kako bi pronašli sigurno mjesto za život. Ako se obrate i traže azil u drugim državama, postoji mogućnost da će ih prognati, da će biti deportirani i upravo zato oni traže državu koja će biti sigurnija. Ali sada više ni Švedska nije toliko sigurna. I zato E, mislim da u budućnosti više neće dolaziti toliko osoba u Švedsku. Još jedna stvar, ako razmišljamo o omjeru e, djevojaka i mladića koji dolaze u Švedsku, zašto bismo trebali protjerivati e, znači djevojke koje dolaze iz svojih zemalja i pokušavaju naći utočište u Švedskoj? Osim toga, mnogi radikalni islamisti smatraju da ako je žena sama, da joj se treba kamenovati. A ako ona dođe u Europu, ako ju odavde prognamo, nju će kamenovati, dakle biti će automatski osuđena na kamenovanje. Dakle, Evropa je ta koja ne bi smjela e, slati te žene nazad, ali nas to baš, baš nas nije briga za to i zato moramo pronaći zakonske puteve, osigurati zakonske puteve migracije, jer postoji jako puno načina za spašavanje žena. Zahvaljujem. Eh, Zahvaljujem ti, Ana Marija. Evo, ja bih sada htjela zahvaliti svima jer govorimo o jako važnim pitanjima, a to je zaštita maloljetnika, obrazovanje, sudjelovanje u sportskom e, životu, u životu društva. Govorili smo jako puno o maloljetnicima bez pratnje, ali moramo čuti i od vas što se mora napraviti i što možemo napraviti. I ja sam e, šveđanka i kao i mnogi drugi šveđani sam ponosna na činjenicu da postoji toliko osoba koje su došle u Švedsku i pronašle e, sigurno mjesto za život. E, mi imamo također i dobro, dobru situaciju po pitanju ravnopravnosti muškaraca i žena, iako je još mnogo toga što se može napraviti, ali imamo i dobru zaštitu maloljetnika. No moramo biti pažljivi što se tiče Švedske i drugih zemalja. Mi ne smijemo maloljetnike tretirati na drugačiji način maloljetnici, izbjeglice bez pratnje, također i oni koji dolaze e, sa roditeljima moraju biti tretirani na isti način. Ne smije postojati razlika i ne smiju se raditi nekakve e, diskriminacije među tim osobama. E, mi smo ti koji također moramo razmišljati o onome što si ti rekao Omid. Nije moguće da ti maloljetnici dobiju zaštitu ako im ne osiguramo trajnu dozvolu poraza. Fernando Lopez Aguilar. Dakle, ovaj dio rasprave je bio vrlo zanimljiv i uvjerljiv. Cijenimo sve što smo čuli, osobito svjedočanstvo gospodine Mahmudije. Mahmudija, no moje pitanje je za vas, gospodine Verstehen. E, vi ste govorili o činjenici koja pokazuje kontradikcije u načinu na koji Europska unija pristupa maloljetnicima i načelima Europske unije. Vi ste ispravno rekli da su mnogi gurnuti od strane organiziranog kriminala u prostituciju, eksploataciju. Europol je izvijestio da je deset tisuća maloljetnika bez pratnje nestalo nestalo. Kako se to poklapa sa načinom na koji se ti maloljetnici guraju taj krug izrabljivanja i kako vi mislite da se to može spriječiti? Hvala. Pa Mi to u Nizozemskoj ne možemo spriječiti, ali puno smo već učinili. A to što smo učinili je da imamo sigurne kuće gdje idu kada traže azil. Na primjer za djevojčice iz Nigerije 100% njih je nestajalo na početku projekta, a na kraju projekta je 85% još uvijek bilo u Nizozemskoj, a pri tome je uhvaćeno i 69 e, e, trgovaca ljudima, ne samo u Nizozemskoj, već u cijeloj Europi. Ali to se ne može učiniti samo u Nizozemskoj, to se može raniti samo e, prekogranično. Ali svaki dan učimo. Na primjer, dječaci iz Vijetnama koji sad stižu u Nizozemskoj i njih gubimo. Ne možemo otkriti zašto, no sljedeći puta kada dođemo objasnit ću zašto nestaju i kako smo to zaustavili. Dakle, ne postoji jedno rješenje koje vrijedi za sve. Zašto oni biraju neku posebnu državu, na primjer Švedsku? Dakle, to ću isto objasniti, to se dogodilo u Nizozemskoj. 2001. imali smo isti problem. Zašto svi dolaze u Nizozemskoj? Političari su mislili da je to zato što predobro radimo i da je to razlog e, i počeli su se drugačije baviti brigom te djece. Ako sad pitamo djecu zašto idete u Švedsku, u Nizozemsku, odgovor je isti. Nismo mi to izabrali, drugi su izabrali za nas. E, mi smo bili u mjehuru vi ste u bijegu i susrećete samo ljude koji bježe i krijumčare i svi vam pričaju istu priču jer ta priča kola u tom okruženju. Dakle, to morate zaustaviti prije nego što uđu u Europu. Ako ste vi skrbnik, onda možete razgovarati s djecom, reći im kome mogu vjerovati, koje su mogućnosti i onda možete e, tu djecu premještati. Ali molim vas, nemojte se prestati brinuti o djeci, nemojte smanjiti kvalitetu brige, jer ta djeca ne biraju neko mjesto zato što će tamo biti dobro zbrinuta, već zbog priča koje čuju putem. Dobro, a sada četiri pitanja. Soraya Rodriguez iz Španjolske. Eh, Puno hvala i htjela bih čestitati svima koji su danas govorili na ovom panelu. Jako su zanimljivi njihovi doprinosi. Imam dva pitanja. Htjela bih znati vaše mišljenje po pitanju činjenice da maloljetnici bez pratnje također mogu biti predmet nekakvih administrativnih e, zatvaranja dok se ne razriješe ta e, legalna pitanja. Nije li to kršenje ljudska prava? Zar nije jasno naglašeno da ni jedno dijete, ni jedan maloljetnik ne smije biti pritvoren pri ulasku u zemlju Europske unije i za to nije zajamčeno pravima djeteta. Dakle, u nijednom trenutku se ne tumači da e, pritvor može biti u e, korist djeteta, a da ne ide, zapravo svaki put ide protiv djeteta. E, kada govorimo o organizacijama poput vaše NIDOS, kako vi razrješavate situacije u kojima neka osoba ima pravnu zaštitu, recimo maloljetnik bez pratnje, kada on postane e, znači punoljetan. Je li tada zapravo ima E, odnosno prevladava zakon o zaštiti maloljetnika ili zakon o stranim državljanima. Dakle, recimo, ako neka osoba e, je zatražila azil e, kao maloljetnik, ali sa 18 godina se zapravo našao sa nerazriješenim pitanjem što će biti s njim, hoće li završiti na ulici. U španjolskom zakonodavstvu postoji e, jedna, postoji upućivanje na to da zakonski, da španjolski zakon u članku 45 ima pravo na međunarodnu zaštitu i da mora biti odmah u sustavu zaštite maloljetnika maloljetnika. Ali kada se utvrdi njegova dob i ako se utvrdi da je on punoljetan, onda vrijede drugi zakoni. No dok se to ne utvrdi, onda je njemu zajamčena međunarodna zaštita. Evo, to je e, možda pitanje koje su vam već i ranije postavili samo u drugačijem obliku. Zahvaljujem, Natali Grisberg. Zahvaljujem. Evo, samo nekoliko riječi na početku. Ja bih također htjela E, zapravo pozdraviti ovu jasnoću, snagu i razumnost riječi koju smo čuli od naših govornika po pitanju ove jako važne teme. E, to su pitanja koja su važna ne samo za maloljetnike, već i za cijelu Europu i za ono što maloljetnici predstavljaju za Europu, posebice maloljetnici bez pratnje. Znači, e, evo, znam da je e, vrijeme kao na raspolaganju kratko, pa ću sažeti. E, one glavne točke koje smo naglasili je problem procjene dobi, također i problem nužnih ili nenužnih pritvora, te također i tih svih postupaka koji su možda traumatizirajući i ta sva pitanja vezana uz pravne, pravnu zaštitu ili pak uz nekakve mentore koji se trebaju osigurati tim maloljetnicima. Govori se i o vraćanju. Mi ovdje raspravljamo o paketu za azil i o čitavom nizu odredbi koje se tiču onih najranjivijih skupina društva, među kojima su na prvom mjestu djeca. Ja bih htjela čuti vaša mišljenja po pitanju tog paketa za azil. Znam da nema previše vremena, ali bih zamolila da mi kažete koji su vaši prioriteti kada je riječ o čitavom nisu odredbi i mjera koje će se uskoro donijeti. E, dakle, u Europskom parlamentu se već neko vrijeme raspravlja o mjeri koja E, ide protiv jedne sudske presude, a to je da se maloljetnik ne smije premjestiti iz jedne države u drugu kao poštanski paket, nego da mu se mora zajamčiti drugačiji oblik pravne zaštite. Mene zanima koji su vaši prioriteti po pitanju ovog teksta dokumenta koji je trenutno u izradi. Sada dajem riječ Pauli Biler, zastupnici iz Švedske. Hvala, budući da sam za vrijeme ručka sjedila pored gospodina Mahmuda, postavit ću pitanje drugoj dvojci. Prvo gospođi Erb Klünman, a riječ je o udatim djevojkama da li imate istu mogućnost za vlastite državljane ako su 16 godina stare mogu li se vjenčati i da li e, imaju dozvolu za sklapanje braka imate li isti takav screening i zašto ako nije tako pravite razliku između vlastitih državljana i djevojaka koje e, dolaze tražiti azil. I e, za gospodina Frstehena, e, e, kada je riječ o dobi mladih koji dolaze, imaju li 18 godina ili ne. Malo smo govorili o testovima koji postoje, da li vi imate neke testove u svojoj državi, da li to radite odmah. Mi ćemo u Švedskoj E, sada mijenjati zakon kako bi se ti testovi mogli provoditi što je prije moguće da bi se ustanovilo jesu li doista maloljetni ili ne e, kako bismo što bolje utrošili sredstva koja su nam na raspolaganju je zaista na maloljetnika e, i da spriječimo da odrasli žive u istim centrima s maloljetnicima. I još jedno pitanje Jesam li dobro shvatila da sva djeca ispod 15 godina su obiteljima ili samo ranjiva djeca? Imate li odvojene centre za adolescentne? Dakle, kako e, možete biti sigurni da djeca budu zbrinuta na pravi način? Hvala i gospođa Ana Gomez. Molim kratko. Ja sam imala sreću da sam se sastala s gospodinom Mahmudijom kad smo posjetili Švedsku s kolegama. Švedska policija nam je rekla da ne mogu tražiti maloljetnike koji su nestali i bili su doista zbog toga vrlo nesretni i uznemireni. E, gospodin Mudi tu nudi tračak nade i važno je ovo što ste nam rekli. Osobito razviti taj mit da je Afganistan sigurna zemlja. Nije. I zato, kao što je rekao i gospodin Verstehen, želim reći da moramo imati program za maloljetnike bez pratnje u državama gdje ulaze u Europu. Mnogi od njih, poput Afganistanaca, se odbijaju jer e, nisu prihvatljivi. U mojoj zemlji želimo izbjeglice i želimo e, da nam dolaze maloljetnici, pogotovo oni ranjivi većinom iz Afganistana koji se nalaze u Grčkoj ili drugdje i ne postoji pravni okvir koji bi omogućio da se prioritet daje tim najranjivijim e, maloljetnicima kojima je potrebna zaštita e, da dođu u države članice koje mogu pružiti tu zaštitu. Hvala. Martina. Zahvaljujem. Mislim da bi bila zaista šteta što nam nije ostalo vremena da se dotaknemo svih pitanja i zato se moramo usredotočiti samo možda na one najbitnije. Dakle, istina je da svaka osoba želi sigurnu perspektivu, posebice maloljetnici, a to je ono što je moramo osigurati što je prije moguće. E, perspektiva tog prava na migracije se mora razraditi kroz neko vrijeme, a kroz to vrijeme je potrebno objasniti tim maloljetnicima što se događa i treba izgraditi povjerenje u njima prema našim sustavima. Zato je bitna ta uloga mentora ili tutora, zaštitnika. Kada ti maloljetnici postaju e, zapravo e, odrasli, onda za nas postoji taj sustav za mlade odrasle. Oni također prolaze kroz sustav e, informiranja te im se objašnjava kako mogu prijeći u taj drugi sustav bez previše odugovlačenja. Prema nacionalnom pravu to tako funkcionira. Od 16 godina nadalje moguće je stupiti u brak ako sud odobri taj brak. Dakle, e, sudovi to e, imaju tendenciju da to što manje rade. A što se tiče tih zakonodavnih reformi koje sam vam izložila i taj je propis nešto što će se u potpunosti ukinuti, odnosno brak će se moći sklapati tek od 18 godina nadalje. Možda nakon 18. godine E, ja mogu puno toga reći o skrbništvu i o udomiteljstvu. Da, nakon 18 godina za dijete je to problem jer e, od tog trenutka e, stručnjaci nestaju, ali udomiteljske obitelji su e, korisne u tom smislu jer ih ne izbace odmah kad napune 18 godina. E, još uvijek mogu ići u školu, mogu se zaposliti, to počinje već sa e, navršenih 17 godina, morate ih početi pripremljati za to 18. godinu. Dakle, djeca će ostati u zajednici, u lokalnoj zajednici koja je odgovorna za e, to. Dakle, mi sklopimo s njima ugovor, mi ćemo staviti dijete u vašu zajednicu, ali morate se brinuti za njih kad navrše 18 godina, morate im pomoći naći stan i tako dalje. Dakle, to je eto jednostavno objašnjenje. A sva djeca do 15 godina se smještaju u udomiteljske obitelji jer sva djeca do 15. godine su ranjiva. To radimo od prvog trenutka kad stignu u Nizozemsku. Kad je riječ o e, ocjeni koliko e, godina ima dijete, mi to radimo. E, imamo rengen e, ključne kosti i e, ručnog zgloba. E, to će pokazati, dakle, rengen ključne kosti će pokazati imate li 20 godina, ali to nije definitivan test ali 2001. smo e, imali mlade, nismo ocjenjivali dob, ali kad smo to počeli raditi, ustanovili smo da pola njih ima 20 godina. Dakle, to doista je pomoglo a danas to više ne koristimo jer nam nije potrebno, ali sad opet počinjemo, opet ćemo to koristiti i vidjet ćete da nakon nekog vremena opet nećemo trebati. Ali teško je taj rengen napraviti na pravilan način, to nije lako rješenje, ali pomaže. A kada je riječ o Dublinu, ono što je važno je da ne možete dobiti skrbnika u zemlji gdje jeste ako morate ići u prvu ženu ulaska. Ako se morate vratiti u prvu zemlju, mislimo da se morate vratiti od jednog skrbnika do drugog, da vaš skrbnik kontaktira skrbnika u zemlji gdje ćete ići, moramo vidjeti je li to u interesu djeteta i dijete mora imati mogućnost živjeti sa obitelji. Ako obitelj mu živi u nekoj zemlji, on mora imati mogućnost odabrati tu zemlju a za djecu koja idu ne znamo gdje u Nizozemskoj je 50 posto zemlje odlazilo u nepoznatom pravcu a sada je to e, bitno smanjeno u obiteljima ne nestaju u malim zajednicama također vjerojatno ne nestaju ali ako imate velike centre dječa će nestajati zato što kad su u manjim zajednicama imaju individualnu pažnju, vjeruju ljudima oko sebe i ostaju. Hvala, hvala na ovoj korisnoj raspravi. Puno sam naučila. Mislim da je panel bio odličan. Molim vas pljesak. And uh, I molim vas, uh, objedinimo svoje snage, imamo paket u azilu, imamo pravila, mi to mijenjamo zato što države članice ne provode uh, te, ta pravila. Moramo raditi zajedno kako bi solidarnost profunkcionirala i kako bi države članice preuzele svoje odgovornosti i pomogle djeci migrantima. Hvala i doviđenja. Um, Dragi kolege, mislim da ćemo sada prijeći na završnu sjednicu. Znam da neki od vas moraju otići, neki su malo nemirni, razumijem to jer je bio dug dan, ali za one od vas koji mogu ostati, sad e, pokušat ćemo što učiniti ovu zadnju sjednicu što kraćom. I molim vas, ako ostajete, ostanite, ako morate ići, slobodno otiđite. Okay, dear colleagues. Dragi kolege, znam da neki od vas odlazite, razmijenjujete posjetnice, sve je to u redu, međutim, ako možete za vas koji ostajete, prijeći ćemo na završnu sjednicu, možete li se negdje drugdje pozdraviti. Hvala. Dakle, prije svega Veliko hvala. Molim vas. Svaćam da nas nema mnogo, ali želim izreći veliko hvala prije svega svim članovima parlamenta, onima koji su ostali, njihovim, njihovom osoblju. Sada imamo tri osobe iz odbora Libe. Želim zahvaliti članovima Libe odbora koji su bili na cijeloj konferenciji. Nema ništa važnije od onoga što ovaj odbor radi da napravimo dobar paket za azil i zahvalio bih svim članovima odbora Libe koji su danas sudjelovali na radionicama i također članovima nacionalnih parlamenta koji su prevalili velik put da dođu ovdje. E, pokušat ću skratiti ovo izvješće o radionicama jer imamo također i prezentaciju. Dakle, prezentaciju krajnem e, nogometnog kluba i inicijativu za integraciju. Oni su ponovno s nama, želimo čuti njihovu prezentaciju. Možda ste primijetili što se tiče ovog izvješća iz radionice, dva naša predsjedatelja radionica ne mogu biti s nama sada ovdje. Jedan je ostao, to je jedna, jer Kornilija je jedna sjajna osoba i hvala ti što si ostala. i predlažem Kornelija da daš kratko izvješće s radionice. Ako se slažeš, budući da mnogi članovi parlamenta i članovi odbora Libe morali su otići, e, gospodin Becker i gospodin gospođa Sipol su poslali nešto napismeno, ja bih zamolio gospođu Ernst da također pošalje nešto napismeno, a onda ću ja predstaviti pismeno izvješće sa sve tri radionice koja će biti poslana svim članovima parlamenta ubrzo nakon ove konferencije, ako je to svima prihvatljivo. Ja bih volio da gospođa Sipol i gospodin Becker predstave izvješća svojim riječima, jer mislim da nije dobro da ja pročitam ono što su oni napisali. Kornelija, hvala što si ostala i molim te predstavlja nam izvješće s vaše radionice. Zahvaljujem. Evo samo kratko. Imali smo raspravu o jako važnoj temi. Dakle, to su prava žrtava trgovine ljudima. Mi smo o toj temi razgovarali s kolegicom iz znači e, iz ureda koordinatora za borbu protiv e, trgovine ljudima. Riječ je o 16.000 tisuća registriranih žrtava tijekom jedne godine. E, jako je teško shvatiti zapravo da je 65% svih tih žrtava da su zapravo građani Europske unije. Nevjerojatno je da među tim migracijskim e, tokovima postoji e, trgovina ljudima. Da, to je definitivno logično, ali činjenica je da u Europskoj uniji postoji taj problem. Moramo govoriti o seksualnom iskorištavanju, o izrabljivanju za rad, o svim tim područjima. Govorili smo i o nekim drugim faktorima kao što su i trgovanje organima a to je sektor za koji imamo jako malo podataka. Problem je što se državama članicama ti podaci prikupljaju. E, no, ti podaci se mogu prikupljati samo tamo gdje se zna, gdje su registrirane žrtve trgovanja. Dakle, e, također postoje mnoge osobe koje nisu priznate kao žrtve trgovine ljudima i kod njih se ne može niti priznati da su žrtve trgovine organima. Zato ne mogu biti unesene u registre. Za države članice je e, bitno da se detaljno pobrinu za ta pitanja te da shvate tko je točna žrtva i kako možemo pomoći tim osobama. Također govorili smo o e, tome što se može napraviti u 2017. kako bi se bolje zaštitila prava žrtava trgovine ljudima. Bitno je shvatiti i da trgovanje ljudima nije samo veliki biznis za e, krijumčare, nego također za čitavo društvo koje pruža usluge. Mnoge e, grane e, u gospodarstvu izlaze, iz, znači izlače korist iz takve vrste trgovine. Ako ćemo nastaviti s tom vrstom sive ekonomije, nećemo moći napraviti napredak. Imali smo jako dugačku raspravu, ali uz ove zaključke. Evo, kao prvo, postoji sve više djece koja su žrtve trgovine ljudima nego u prošlosti. Dakle, moramo se boriti protiv tog fenomena i moramo to napraviti u svim onim sektorima i aspektima koji se bave trgovinom ljudima. Dakle, E, riječ je o tome da se suočimo sa tim problemima ne samo e, sa pravnog stajališta, nego i da osiguramo posebnu zaštitu za zaštitu prava djeteta. Također moramo razriješiti i pitanje na nestanka velikog broja djece. To je nešto s čime se suočavamo već neko vrijeme. Postoji takva tendencija, pogotovo kada je riječ o žrtvama maloljetnicima čiji se broj povećava, a iskorištavanje djece i žena je također fenomen koji je sve prisutniji na našem tlu. Osim toga, kada govorimo o slučajevima trgovine e, ljudima, u državama članicama u kojima se to najmanje očekuje, također i tamo postoje slučajevi. I zato moramo pozvati sve države članice da u okviru svojih nacionalnih zakonodavstava uvrste i ovu direktivu o borbi protiv trgovine ljudima kako bi se što bolje mogle provesti odredbe te direktive. Također i pitanje e, e, zaštite tih žrtava je bitno, ali osim toga bitno je i pitanje kažnjavanja svih onih koji koriste usluge e, nezakonitih radnika, odnosno usluge žrtava trgovine ljudima. To je jedno od temeljnih pitanja. Ako je netko netko žrtva trgovine ljudima, onda je bitno da se tu osobu na neki način uvjeri da svjedoči protiv e, krijumčara ljudima. Osim toga trebamo osigurati i zaštitu za obitelji žrtava. Mnogo puta obitelji su te koje osjećaju sram, koje se osjećaju nesigurnima i ako ne napravimo nekakav holistički pristup onda nećemo doći do napretka. Također postoji čitav niz e, E, slučajeva i postupaka zbog povrede prava zato što mnoge države članice se nisu dovoljno potrudile kako bi prenijele sve odredbe direktive u nacionalno zakonodavstvo. U tom smislu je potrebno e, informirati čitavo osoblje koje radi na tom području kako bismo se borili protiv tih problema. Osim toga postoji i razlika između krijumčarenja ljudima i trgovinje ljudima. Postoje osobe koje se dovode u Europsku uniju i koje su zapravo predmet e, trgovine. A također postoje e, i trgovanje, odnosno ključarenje ljudima kada je cilj isključivo e, seksualno iskorištavanje. Dakle, to su dva, dvije situacije koje moramo razlikovati. Kada govorimo o zaštiti maloljetnika, to je nešto što mora biti obuhvaćeno u reviziji ovog zajedničkog europskog sustava azila. Hvala Kornelija. Kao što sam rekao, što se tiče druge dvije paralelne radionice o Dublinu i zadržavanju imat ćemo pismena izvješća koje će biti podijeljena svima, svim sudionicima. I hvala svim sudionicima sve tri radionice. Važno je i da sada čujemo našu grupu iz nogometnog kluba koji će govoriti o nečem pozitivnijem. Danas mi je nekoliko kolega reklo zašto ne učinimo nešto po pitanju integracije e, i što se tiče azila i izbjeglica. Bavimo se teškim pitanjima i vi se bavite teškim pitanjima u nacionalnim parlamentima ali mislio sam da bi bilo dobro da završimo jednom pozitivnom stvari, dakle integraciji e, dakle gospodini Okinje i Benjamin Renault rade na, u tom e, nogometnom klubu. Također Thierry Pire i Gregory Blok su direktori centara Fedasil to su lokalne antene Belgijske federalne agencije za prihvat e, tražitelja azila. Sada ćemo pogledati jedan video zapis, a zatim Gregory Black i Thierry će prezentirati pristup Fedesila, zatim toga Benjamin Renault i možda Nilo Kanje će nam reći malo o samom projektu. Mislim da imamo dovoljno vremena da sve stignemo. Hvala svima što ste došli ovdje. I ovo je, kao što sam rekao, jedan pozitivan aspekt integracije izbjeglica i tražitelja azila. Dakle, hvala svima, molim vas nastavite sa video, prezentacijom. Um, hvala, predlažem da krenemo sa video prezentacijom našeg projekta.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 Je voudrais aussi Dobar dan svima. Možda možemo nastaviti sa PowerPoint prezentacijom. Upravo ste vidjeli video koji je napravila Kimboda fondacija o našem projektu. i možda ću početi s prezentacijom našeg kluba. Mi smo nogometni klub Krajnem. Mi smo u blizini na ulazu u, Brisel. I jedna posebna stvar je multikulturalnost u našem klubu. Imamo 300 igrača iz 40 različitih zemalja. To je jedna mješajna različitih kultura, također i različitih socijalnih pozadina, to je ono što nogomet čini, spaja ljude koji dolaze iz različitih e, kultura i koji se inače ne bi poznavali. I zbog toga smo željeli pokrenuti ovaj projekt. Počeli smo u 9. mjesecu 2015. Ovo nam je druga godina rada. I naša zamisao je bila kao multikulturalnog nogometnog kluba da spojimo ljude različitih podrijetala i da ih pokušamo integrirati. E, surađujemo sa našim prijateljima iz Fedazila, izbjeglice dolaze u naš klub, dolaze na treninge, počeli smo prve sezone imali smo 700 izbjeglica, nastavili smo radi u drugoj sezoni, dolaze u malim grupama između 6 i 10 izbjeglica svaki dan, tri tjedno. prvo uče francuski, Albo on je učitelj francuskog. I jako je bitno za njih da nauče jezik, jer inače im se nemoguće integrirati u naše društvo. Zatim slijedi nogometni trening, kao što bi se trebali vidjeti na slajdu, pokušavamo ih integrirati s našim igračima. Dakle, naš cilj nije imati odvojene treninge, već da zajedno treniraju izbjeglice i naši igrači. Stavljamo ih u male grupe između 24 i po igrača podobnim skupinama. To je važno jer i pokušavamo potaknuti taj kontakt između izbjeglica i domaćih igrača. Jer uvijek je lakše ljudima da se druže sa svojim prijateljima koji znaju vlastiti jezik i zato ih, e, zato potičemo njihove kontakte s izbjeglicama. E, na ovom sljedećem slajdu je još jedan važan aspekt, zajednička večera, svake večeri nakon treninga i to je također važno jer u tom trenutku se oni zapravo upoznaju i drugi ljudi iz kluba ih upoznaju, mogu čuti njihove priče, sve ono što su prošli i ovo je jako važan dio koji se ne bi trebao podcjenjivati. Naši ciljevi u budućnosti su znači da ovo ne bude jednokratni projekt, dakle želimo imati treću sezonu, nastaviti s radom i željeli bismo osnovati jednu mrežu klubova u Belgiji, nakon toga i u Europi, koja bi djelovala na isti način i imala istu viziju kao i mi. Željeli bismo izvesti svoj projekt u druge klubove i uvjeriti ih da oni poduzmu slične inicijative. Surađujemo s Belgijskim nogometnim savezom i također Niko je kraj mene, on je odgovoran za tu suradnju s njim ćemo razgovarati o tome kasnije. E, planiramo organizirati turnir u lipnju, pozvat ćemo sve naše klubove partnere koji imaju slične inicijative i napravit ćemo miješane timove od pet e, izbjeglica i pet klubskih igrača kako bi oni kontaktirali zajedno i zajedno igrali, kao i u našem klubu. Prošle godine Posjetila su nas dva evropska povjerenika, Dimitris Avramopoulos iz Migracija i Tibor Navracis e, koji je odgovoran za sport. I mislim da je važno da imamo podršku nekih javnih organizacija, javnih fondacija. Kao što vidite na slajdu imamo UEFINU fondaciju za djecu, ENGI koja je važan akter, industrijski akter na svijetu, te Fedazil. I fondacija kraja, kralja Bodvana. I jako je važno da imamo podršku svih tih organizacija, jer inače ne bismo mogli sami provesti ovaj projekt. To nas dovodi do zadnjih slajda i pitanja što nam slijedi moramo biti svjesni da naš mali projekt je dio procesa integracije kroz koji prolaze izbjeglice. I jako je važno da svi akteri civilnih društava i naši partneri, svi ostali akteri, privatni također i javne vlasti, da svi surađuju na ostvarenju ove vizije i da pokušamo naći rješenje problema ovih izbjeglica, jer oni žele ostati ovdje, ali pred njima je dalek put, potrebno je mnogo strpljenja i mnogo sredstava za ostvarenje toga. I sve je to važno i moramo biti svjesni da naš projekt ovisi o više e, faktora, prije svega je multikulturalno okruženje u kojem radimo. Na nekim mjestima je teže pokretati ovakve slične projekte. nas posjeća oko šest, između šest i deset izbjeglica svakog dana. A ja ću sada predati riječ Gregoriju. Dobar dan, evo predstavit ću se. Ja sam Gregori Buks, ja sam ravnatelj Centra za maloljetnike u e, Briselu. Mi smo centar u koji po prvi put dolaze mladi koje prihvaćamo. Mi smo njihova prvo odredište, prvi službeni ured. E, kod nas su mlade otprilike četiri tjedna i to je vrijeme u kojem se određuje njihov, e, utvrđuje njihov profil, te se pokušava shvatiti nekakva struktura koja bi bila prikladna njihovom, e, njihovom profilu. Dakle, evo, bit ću brz, ali htio bih vam reći neke, neke podatke. Dakle, nas ima otprilike 100-120 mladih koji dolaze u naš centar. Znači, do kraja 2015. godine imali smo ukupan broj od 700 maloljetnika na belgijskom teritoriju. Dakle, to su sve maloljetnici koji su došli bez pratnje iz Afganistana, Eritreje, Gvineje i tako dalje. Stopa prepoznavanja e, tih mladih se razlikuje s obzirom na e, zemlje porijekla, ali po, po pitanju Sirijaca 90%, Afganistana 80%. Riječ je o mladima koji ako žele imaju mogućnost ostati na belgijskom teritoriju. Mislim da je to jako bitno napomenuti. Dakle, za mene, e, tražili su me da budem kratak. Evo, mogu vam reći čime se posebno bavim naš centar za prihvat. Dakle, što se tiče samo pitanja sigurnosti, iako je to već e, točka o kojoj smo danas razgovarali i neću e, duljiti o tome, u svakom slučaju, znači, mladi koji dolaze k nama moraju imati zajamčenu sigurnost. Ovdje nije riječ samo o osobama koje imaju dobre namjere i koje se bave tim pitanjima. Ne. Dakle, što radimo osim toga? Riječ je o tome da e, je u našem poslu to što činimo, smisao svega toga je iznimno bitan. E, dakle, e, ta, taj se postupak zaštite mladih odvija kroz tri faze. Prvo imamo onaj bazni tečaj vezan uz poštivanje zakona, nakon toga jednostavan građanski odgoj, odnosno informiranje o vrijednostima koje su za nas nužne i koje bi ti mladi trebali usvojiti kako bi im bila osigurana budućnost na našem području. Treće je mogućnost da e, iskoristimo europske fondove, da se otvorimo i da osiguramo razmjeru. Razmjenu postoji mogućnost ostvarivanja partnerstva sa raznim udruženjima iz tih zemalja. Na primjer, ovdje Afganistanci u našem centru sa, e, uče e, Sirice kako da igraju kriket a u ovom nogometnom klubu e, imamo mogućnost ne samo da naučimo e, djecu da igra nogomet, nego također i da se druže i usvajaju drugačije vrste kulture. Dakle, to su sve mogućnosti koje mi pružamo e, djeci. I na taj način se otkriva taj duh otvorenosti. Oni usvajaju razno razne prakse, kulturu, kuhinju koje nisu tipične za njihovu zemlju, ali tako uče o različitim kulturama i zemljama. Još jedna stvar stvar koja mi se čini iznimno bitna je to da svi oni mladi koje prihvaćamo u našoj zemlji e, je e, taj da njihov život i njihov put u našoj zemlji mora dobiti smisao i pritom ne smijemo zaboraviti da je to za njih početak novog života u novoj državi, u Belgiji gdje i mi moramo osigurati zaštitu i pratnju. E, I tijekom tog putovanja mi ih moramo pratiti, a mi smo samo početak njihovog putovanja, toga moramo biti svjesni. Hvala. Hvala vam što ste nam predstavili ovaj vaš eh, nadahnjujući rad. Razgovarali smo o tome da integracija nije mala stvar, to je velika stvar. I razumijevanje izazova koje predstavlja primanje novih članova u naše društvo i naše obitelji je jako važno. Ja zaista vjerujem da članovi nacionalnih parlamenta bi trebali doći na sastanak o integraciji jer to, tim pitanjima se bave nacionalni parlamenti. Mi imamo neku ulogu u tome, ali mislim da je jako važno to da se i oni time pozabave. hvala lijepa na ovoj prezentaciji i ovom nadahnućem primjeru. Ovo smo želi prikazati da ne razgovaramo samo o problemima, već također da imamo neke dobre primjere e, ljudi koji doprinose našem društvu integraciji izbjeglica. Jer kao što smo već govorili, izbjeglice su prednost za naše društvo. I neki koji su govorili danas su buduće zvijezde. Mislim da sada moramo zaključiti. Gledam što još imamo na dnevnom redu. Ja mislim da smo vjerojatno došli kraju. Ne znam da li niže ili nešto reći. Kornelija želi čuti još, to je dovoljno za mene. Izvoli. Mislio sam da će ovo biti fleksibilno. Može li govoriti netko tko nije bijelac? <laughs> Ne želim biti kontroverzan, ali... Oprostite, ali ovdje nema izbjeglica, oni na neki način nedostaju ovdje. Ne želim kritizirati, ali to bi bilo dobro da čujemo glas e, nekog od izbjeglica. E, mogu ja govoriti, ali ja nisam izbjeglica. Oprostite, ja, ja nisam isto e, izbjeglica, ali ja sam imigrant u Europi i to je najbliže što možemo doći pravim izbjeglicama. Dobar dan svima, ja samo želim reći e, nešto u vezi ovoga što je Benjamin spomenuo. Ja sam bio u klubu i gledao sam Benjaminov rad sa djecom i moram nešto naglasiti, a to je kada djeca dođu u klub, mi moramo znati, oni su svi u grupama, jer dolaze iz različitih zemalja, govore različitim jezicima, čak su i različitih boja kože, kao što smo malo prije spomenuli. Ali, kada su na terenu, kada uklonite sve te barijere i date im da igraju nogomet ili kriket, onda vidimo da djeca zaborave na sve razlike među njima i na sve stvari koje ih na neki način dijele. I želim vam ispričati o jednoj situaciji prije dva tjedna u srijedu zapravo. Imali smo grupe Afganistanci s jedne strane i Afrikanci s druge strane. I na terenu se nešto dogodilo. Jednog Afganistanca su srušili, on je pao i crna skupina, jedna osoba iz crne skupine došla i pomogla Afganistancu i to je jedna mala situacija, ali mogli ste vidjeti nakon tog događaja dječak iz Afrike došao pomoći dječaku i Afganistana. Na neki način je to pokazalo prijateljstvo i ja to zovem magijom zapravo. Jedan magičan trenutak koji ih je povezao na, trenutak. I mislim da je potrebna samo jedna takva slična situacija koja, koja može sve promijeniti na svijetu. Hvala lijepa. Hvala vama. E, bio sam dovoljno kontroverzan. Ako se još netko želi javiti za riječ, izvolite, nemojte se bojati. Kada imate neku ovakvu sjednicu moramo imati predstavnika i izbjeglica, ali nitko od njih nije mogao doći. Da, željeli smo dovesti nekoga od izbjeglica ovdje da vide što se ovdje događa, ali to je bilo teško jer oni ne ostaju dugo u tim centrima. Oni moraju govoriti francuski ili engleski da ih se može razumjeti i vjerojatno nisu željeli sudjelovati na dosadnoj konferenciji. A sljedeći put ćemo dovesti nekoga od njih. Želite li vi reći nekoliko riječi, onda možemo završiti. Evo, htio sam samo reći da iz mog iskustva e, učitelja da je ovaj projekt e, zapravo nešto e, kroz što pokušavamo izbjeglicama pomoći da u svoje osnove francuskog jezika i da e, zapravo upoznaju neke od najvažnijih institucija u Briselu i u Belgiji kao zemlji prihvata a u razgovorima s njima pokušavamo pronaći i neke zajedničke točke između njihovih načina života i naših načina života. Ovdje mislim na hranu, na klimu. Mnogi od njih ne, nisu nikada vidjeli snijeg. E, recimo, ove zime su bili jako iznenađeni kad su vidjeli kako pada snijeg. S nekim drugima smo razgovarali o prometu, o prijevozu, o zdravlju, zato što ne znaju osnovne, e, osnovna prometna prijevozna sredstva, kao što recimo tramvaj koje imamo u Briselu i naravno e, sport je jedna od najjačih zajedničkih točaka. Imamo čitav niz veza, e, e, također imamo i broj mladih koji se iz tjedna u tjedan mijenja. Imamo mlade iz mnogih zemalja i ono što mi pokušavamo napraviti, a to je da im omogućimo da međusobno jako puno razgovaraju, posebice oni koji dolaze iz Sjeverne Afrike, sa Bliskog istoka, iz Afganistana, neki znaju malo francuskog, neki malo engleskog ili pak njemačkog i pokušavaju se sporazumjeti. Ali ono što pokušavamo napraviti, a to je da ih naučimo osnovama nekog europskog jezika. S drugima, recimo koji ne znaju jedan od tih jezika, pokušavamo e, naći Afganistance koji mogu prevoditi na njihov jezik, na primjer za one koji ne znaju ni jedan drugi jezik. Naime, početak dijaloga je e, uvijek težak, ali mislim da je to iznimno e, iskustvo koje vas može obogatiti. Nije jednostavno, ali naravno da je E, na kraju njima je teško, ali na kraju dobe veliku nagradu u obliku nogometa. Hvala. E, jezik i jačanje samopouzdanja je jako bitan element integracije i zahvalio bih svima na ovom projektu. Posjetila su vas dva povjerenika i to je naravno odličan projekt za mlade izbjeglice i cijenimo to što ste došli kod nas i da nas date jednu ovako pozitivan kraj naše konferencije. Znam da nas neki ljudi prate i na internetu, iako su neki morali otići prije kraja. Dakle, hvala svima na vašem poslu i na ovom pozitivnom primjeru i pomoći ćemo vam gdje to budemo mogli u budućnosti. Hvala i kolegama koji su ostali do kraja, hvala na vašim doprinosima, hvala svim članovima parlamenta, članovima odbora Libe i ostalima. Objavit ćemo ishode radionica i ostale relevantne materijale i to ćemo vam sve poslati. Dakle, hvala svima na vašim doprinosima danas i doviđenja.